preporuka e, gospođe e, Lunaček o sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova. Gospođa Lunaček ima riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, povjereniče, kolegeka. E, kao potpredsjednica ovog parlamenta vezano uz nagradu Saharov mi e, znači se sjećamo Ibrahima Rugovu znači nagrade, nagrade iz 2000 i iz 98. godine on je umro prije 10 godina i on je simbol nenasilne borbe on je bio lider kosovskih albanaca i želim na početku ove debate mu odati počast. Kad e, govorimo o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova, to se znači e, o tome je pregovaralo između 3. mjeseca 2013. i 5. 2014. i e, znači e, e petnaest je potpisano a zatim e, Frederika Mogherini vaš e, vi povjereniče gospodin Hanes isto tako e, predsjednik vlade Kosova su to znači ovdje potpisali i u E, parlamentu. Drugog e, studenog 2015. je to, taj sporazum bio ratificiran, a sada e, taj sporazum će, nakon ratifikacije će taj sporazum stupiti na snagu. To je historijski sporazum za Kosovo jer po prvi puta Europska unija i Kosova će imati ugovornu vezu i to je E, prvi formalni službeni korak prema integraciji prema EU i članstvu u Europskoj uniji. Da, to je zahtijevalo posebno puno vremena budući da smo imali neovisnost Kosova prije osam godina. Te e, željela bih reći i pozdraviti da e, znači potvrdu od pet država članica koje još uvijek nisu priznale Kosovo da će to napraviti. Ja ih u tom smislu zbilja pozivam da e, e, priznaju Kosovo, pojedini ministri tih zemalja posjećuju Kosovo, imaju razgovore sa vladom i zbog toga ih pozivam da e, to se napravi jer to u svakom slučaju će biti od izuzetne važnosti. O čemu e, sve o čemu je ovdje riječ? Kao što sam rekla, radi se o prvoj ugovornoj vezi, radi se isto tako o integraciji što se tiče trgovine, o političkom dijalogu, pokriva cijeli niz područja, isto tako e, govori o načelima demokracije i ljudskih prava. No to isto tako je to baza za cijeli niz e, suradnje e, na području ljudskih prava, obrazovanja i cijelog niza drugih područja. To isto tako daje poticaj za implementaciju i institucionalizaciju reformi jer Kosovu su reforme itekako potrebne i mora se ići s time naprijed. To također stvara mogućnost za ulaganja a u tom smislu nam je potrebno dobro upravljanje e, e, i podvrgavanje zakonodavstvu Europske unije. To isto tako stvara mogućnosti za povećanje kontakata između ljudi, između stručnjaka, između granača, građana i cijelog niza sektora kao što je obrazovanje i okoliš. No time se može boriti između e, protiv e, trgovina, e, ilegalnih trgovina i isto tako kriminala. To također doprinosti stabilnosti u regiji. No E, ove razmjene između ljudi, između građana e, znači da i Europska unija i Kosovo moraju pokrenuti e, sustav liberalizacije viza jer građani Kosova još uvijek ne mogu slobodno se kretati i oni se osjećaju na neki način zatvoreni. Ta liberalizacija mora doći, bilo bi dobro da se to dogodi sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala vam puno. Hvala vam puno, gospođo Lunaček. A sljedeći je povjerenik Han u ime komisije. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Uvažene zastupnice i zastupnici, zahvaljujem na početku na vašoj potpori e, što se tiče kontinuiranog razvoja odnosa između Europske unije i Kosova. E, zahvaljujem e, i odborima za vanjske poslove i međunarodnu trgovinu, a isto tako i izvjestiteljici gospođi Lunaček na potpori. Ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju dokaz je e, koliko su nam važni ovi odnosi. Sporazum je ključni događaj koji ima veliki značaj za budućnost Kosova i Zapadnog Balkana. Ovo je E, prvi ugovorni odnos između Europske unije i Kosova i omogućuje Kosovu da se pridruži ostalim zemljama što se tiče produbljenja odnosa i sudjelovanja u zajedničkoj europskoj perspektivi, a to znači da će e, mir e, i blagostanje biti naši zajednički ciljevi. Ono što je potrebno je e, provesti gospodarske reforme u skladu s vladavinom prava, a to će se dogoditi u sklopu ovog okvira. Na taj će se način osigurati potrebna poslovna atmosfera koja je potrebna za otvaranje novih radnih mjesta i za gospodarski rast Ovim e, se isto tako omogućuje okvir za približavanje europskim propisima i standardima. Potiče se slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i predviđaju e, viši standardi e, što se tiče propisa. Isto tako treba se dati poticaj e, transportu i energetici, a predviđa se integracija u europsko energetsko tržište i razvoj kvalitetne infrastrukture. Ovim sporazumom također se treba osnažiti regionalna suradnja. Prema odredbama ovog sporazuma Kosovo preuzima obvezu da će raditi na poboljšanju odnosa sa Srbijom. To je bitno načelo ovog sporazuma. E, nastavak dijaloga koji potiče europska unija sa srbijom stoga predstavlja zakonsku obvezu za kosovo. kosovo mora provoditi sporazume koje je sklopilo i raditi na sklapanju daljnjih sporazuma. kao što smo vidjeli u proteklih nekoliko mjeseci to ponekad znači da je potrebno donijeti teške odluke i prihvatiti kompromise. naposljetku želio bih istaknuti da ovaj sporazum uključuje odredbe kojima se kosovo obvezuje na visoke standarde što se tiče poštivanja demokratskih načela. To je iznimno važno s obzirom na izazove s kojima je Kosovo suočeno u ovom trenutku. To znači da e, postoje institucije koje osiguravaju e, primjenu demokratskih načela i e, poštivanje vladavine prava. To također znači da ne smiju postojati prepreke što se tiče e, slobode i demokracije. Obstrukcija i nasilje nemaju mjesta u demokratskom sustavu. Eh, ovom prigodom pozvao bih političare s Kosova da sudjeluju u slobodnoj eh, razmjeni i dijalogu kako bi razriješili razlike koje postoje s obzirom na ono što je pred njima, a to je europska perspektiva na kojoj ne smije postojati nasilje, prijetnje i zastrašivanje. Poštovani predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, zahvaljujem na potpori i veselim se raspravi. Zahvaljujem eh, gospodine Han. U ime odbora E, Zahvaljujem predsjednice, gospodine povjereniče, dragi zastupnici. Ja bi u ime Pučana htio otvoreno podržati e, potpisivanje tog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Kosova. Kosovo je malena država na zapadnom Balkanu, ali to je posljednja Balkana i to ne smije, posljednja zemlja e, u toj regiji, to ne smijemo zaboraviti, s kojom potpisujemo potpisujemo taj sporazum. Ono što je najvažnije je e, ono što je rekao i sam gospodin povjerenik Kan. Taj sporazum će imati jako puno pozitivnih posljedica kako za Europsku uniju, ali prvenstveno za tu malu državu, za tu, da taj mali narod koji je trenutno pogođen siromaštvom. Možda je riječ o možda najozbiljnijem obliku siromaštva od svih zemalja e, u Europi i zato ćemo pokušati pomoći tim sporazumom Kosovu. S druge strane, taj je sporazum i pogodan za Europsku uniju. Razmišljamo samo o pitanju migracija. To je trenutno jako veliki problem i veliki izazov za Europsku uniju. Hvala. Zahvaljujem. Sada ćemo čuti govornike u ime klubova zastupnika. Gospodin Adak Tuson u ime Pučana. Izvolite. Hvala lijepa. Riječ je o povijesnom i radosnom događaju. Iznimno nam je drago što će doći do ovog ključnog događaja za Kosovo koji će otvoriti nove mogućnosti za gospodarstvo ove zemlje i ukloniti prepreke što se tiče razvoja tržišta te će osigurati europsku perspektivu za ovu zemlju. Istodobno, Očito je da se europske integracije ne mogu uzeti zdravo za gotovo, tu je potrebna politička volja, potrebne su ozbiljne odluke. Poneprije je potrebno provesti reforme. Gospođa Lunaček je govorila o tome koliko je važno uložiti dodatne napore u borbi protiv korupcije. To je iznimno važno jer korupcija stoji na putu budućem razvoju Kosova. Ovdje je također potrebno voditi računa o samoj provedbi mjera koje možda neće biti popularne među stanovništvom, ali e, to će pomoći da se normaliziraju odnosi sa susjednom zemljom, a to je nešto što će biti u uzajamnom interesu. Ovdje bih želio iskazati potporu potpisivanju ovog prvog formalnog sporazuma između Europske unije i Kosova. Hvala. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom predstavlja jako važan korak, zato što može stvoriti uvjete za e, nastavak tog procesa približavanja Europskoj uniji. Kao što sam već rekao, taj sporazum uspostavlja ugovorne obveze koje će povećati i bolji politički dijalog, veću trgovinsku integraciju te različite oblike suradnje u mnogim sektorima. Taj sporazum je važan, ali nije rezolutan. Situacija na Kosovu će i dalje ostati problematična, kao što smo već i vidjeli i svjedočili smo raznim prosvjedima, te će također pomoći konsolidaciji u demokratskom smislu te ojačavanju rada institucija i nadamo se da će Kosovu osigurati budućnost, ali ne samo Kosovu, nego i čitavoj toj balkanskoj regiji. U trenutnoj e, e, situaciji koju karakterizira jako puno problema, kao što je problem s migracijama, koje od e, tog balkanskog područja čini vrlo osjetljivo područje i zato moramo pokazati veliku pozornost i posvećenost. Naime, to bi moglo biti žarište velikih problema i kada je riječ o Europskoj uniji. Iz tih razloga E, mi moramo podržati u potpunosti taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Tim činom istovremeno ćemo smatrati i pokazati da je Europska unija ta koja mora pratiti Kosovo u svojim najvišim ciljevima. I mi imamo obvezu da tu zemlju uputimo na put e, demokratske konsolidacije i provođenja reformi. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Džambacki u ime ECR-a, izvolite. asocirane na Kosovo s Europejski sijus, a prevesen pozdravljam Ovaj sporazum e, između EU i Kosova je korak napred. Pozdravljam gospođu Lunaček. E, Kosovo se nalazi u teškoj situaciji. Institucije su pod političkim utjecajem, pravosudni sustav ne funkcionira kako bi trebalo, nemamo napretka na, e, u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Kosovo je važno za Europsku uniju, no isto tako Kosovo treba Europsku uniju, a građani Kosova trebaju e, radna mjesta i isto tako mjesta za gospodarski napredak. Jako je e, važno da e, ova država opsta u Balkanu. Imamo interese a svaka etnička zajednica ne samo u Kosovu nego i drugim e, zemljama e, kandidati za pridruživanje moraju imati svoje pravo. Imamo e, zajednicu Hrvatske u Srbiji, sve, te zajednice moraju imati svoja prava. Hvala. Gospodin Radoš, izvolite. Gospodine u ime alde grupe dajem punu potporu potpisivanju i skorom stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s republikom Kosovom i jednako tako očekujem da će uskoro doći do potpisivanja okvirnog sporazuma o sudjelovanju kosova u programima europske unije. kosovo je zemlja koja je suočena s unutranjim poteškoćama, nestabilnostima u jednako tako nestabilnoj regiji treba znati da dvije zemlje prostora jugoistočne europe e, srbija i bosna i hercegovina nisu priznale kosovo. postoji niz otvorenih međusobnih pitanja neke političke snage ne žele ne priznaju de facto skriveno ili ne zemlje u kojima žive nagovješćuju promjene granica što na tom prostoru vjerojatno ili gotovo sigurno ne bi prošlo bez novih sukoba zato je važno da se ovaj sporazum u potpunosti vrlo ambiciozno primjenjuje. to nije samo gospodarski sporazum to je sporazum koji uključuje i izgradnju demokratskih institucija izgradnju cijeloga društva jačanje pravosuđa tako da je vrlo važno da se te komponente ovoga sporazuma iskoriste vrlo ambiciozno i vrlo predano. to je u interesu europske unije to je jednako tako u interesu građana kosova jer samo na takav način ćemo dobiti kosovo koje će moći vrlo uskoro podnijeti zahtjev za članstvo u europskoj uniji i time se pridružiti ostalim zemljama regije kako bi na takav način uz pomoć toga puta prema europskoj uniji dobili zemlju koja će biti stabilna i regiju koja će biti stabilna jer to je prostor koji se nalazi unutar europske unije i naravno i interes europske unije a ne samo građana kosova i ostalih zemalja je da taj proces pridruživanja europskoj uniji bude što je moguće kvalitetniji i što je moguće brži. hvala nažalost ne postoji mogućnost korištenja plave karte budući da nemamo dovoljno vremena na raspolaganju E, te se stoga držimo planiranog popisa govornika. Sljedeći ima riječ gospodin Kuzo, jedna minuta. Zahvaljujem. Mi smo ovdje na Ujedinjenoj ljevici razmatrali to stajalište o Kosovu zato što e, mi smatramo da je to e, država koja je zapravo na rubu međunarodne zajednice. Kosovo ne pripada Ujedinjenim narodima i nisu je priznali polovica članica Ujedinjenih naroda pa tako ni moja zemlja 1224 rezolucija e, Ujedinjenih naroda je ta koja zahtijeva da država bude priznata od strane svih članica e, Ujedinjenih naroda. Također i Srbija je ta koja još uvijek nije našla to političko rješenje e, zato što se Kosovo samo proglasilo republikom, odnosno odvojilo od Srbije. Kada govorimo o tom međunarodnom pravu, moramo uzeti u obzir da je da je e, to situacija koja se približava situaciji koja je trenutno prisutna na Bliskom istoku te na Kafkazu e, i koja može omogućiti velikih problema sa e, kontrolom nad plinskim vodovima. Zahvaljujem. U ovom području postoje veliki sukobi i činjenica je, e, da, je to područje kojem prolazi veliki broj izbjeglica i također e, plinovod. Znači to je područje koje je iznimno geopolitički važno, a Gruzija je ta koja će se također upetljati u to pitanje. E, NATO i Europska unija su došle do rješenja po pitanju bivše Jugoslavije i te etničke i religiozne razlike su i dalje prisutne u tim državama. Upravo zato e, je situacija takva da trenutno samo one najviše društvene klase skorištavaju takvu situaciju. E, to je društvo koje na ovaj način trpi zbog posljedica pretjeranog nacionalizma. Također ovdje govorimo i o pitanju Albanije e, koja bi šeljela Kosovo pak unutar svojih granica. To su sve ti oblici nacionalizma koji dovode do e, stvaranja različitih stavova e, među našim europskim zastupnicima i također neki zastupnici koji se smatraju prijateljima Albanije koji zapravo podržavaju te nacionalističke politike. Zahvaljujem, prekida predsjedateljica. Došli smo do kraja ovog kruga govornika u ime klubova. Sada imamo pojedine zastupnike. Prvo gospodin Kukan. Zahvaljujem. Kao prvo želio bih e, čestitati Kosovskoj vladi i parlamentu na tome što su usvojili ovaj sporazum. Riječ je o ključnom događaju u našim odnosima s Kosovom. Uspostava ugovornih odnosa između Europske unije i Kosova otvorit će nove mogućnosti za tješnju integraciju Kosova u Europsku uniju. Ovaj sporazum eh, predstavlja poticaj za provedbu reformi koje su potrebne. Riječ je o jednoj od najsiromašnijih zemalja u regiji. Kosovo ovaj sporazum treba shvatiti kao priliku za ekonomski i socijalni rast, ali isto tako e, i kao šansu za provedbu važnih e, političkih i institucionalnih reformi. Europska unija svjesna je svoje odgovornosti za razvoj u ovoj regiji. Moramo osnažiti odnose s ovom zemljom i s njezinim građanima. Ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju korak je u pravom smjeru. U sljedećem koraku trebamo poraditi na bezviznom režimu za Kosovo. To će biti iznimno važno kako bismo omogućili poslovnim ljudima i fizičkim osobama da u potpunosti profitiraju od ovog sporazuma. Drugim riječima, ovaj sporazum važan je korak jer njime uklanjamo prepreke u našim odnosima s Kosovom. Trebamo biti spremni e, na sljedeći korak kako bismo uklonili prepreke u odnosu na e, ljude sa Kosova. Hvala. Hvala lijepo. Pozdravljam potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom nakon nepunih godinu dana pregovora. Kao voditelj izaslanstva za odnose sa Kosovom vjerujem da će Europski parlament sutra dati svoju suglasnost njegovom sklapanju. To je svojevrsno priznanje predanosti Kosova punopravnom članstvu i europskoj budućnosti kao ključnim ciljevima istodobno ovime je kompletiran proces uspostave ugovornih odnosa sa zemljama zapadnog balkana. ovaj sporazum je važan korak jer može stvoriti prilike za investicije rast i financijski razvoj kroz primjenu europskih standarda i zakona europske unije no daljnji napredak će ovisiti o konstruktivnoj suradnji svih političkih dionika što još uvijek nije slučaj. ponovo se nažalost, zbiva regionalni problem opstrukcije oporbe u parlamentu i nasilne reakcije vlasti ružni prizori kojima svjedočimo u zadnje vrijeme zaista su neprilični za zemlju koja ima europske aspiracije. potrebno je nastaviti s borbom protiv terorizma i radikalizacije mjerama za smanjenje broja ilegalnih migranata i tražitelja azila u europskoj uniji ali i radom na spuštanju visoke stope nezaposlenosti što je ključni preduvjet za uspjeh ovih nastojanja nadam se da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao prvi ugovor kosova i europske unije biti poticaj tolikim institucionalnim i zakonodavnim reformama koje kosovo treba usvojiti i primijeniti. bilo bi naravno izvrsno da na tom putu najmlađa europska država što prije dobije i nepodijeljenu europsku podršku. hvala. napori koje su kosovske vlasti poduzele kako bismo došli do potpisivanja ovog sporazuma najbolji su jamac europske perspektive kosova. riječ je o mladoj demokraciji pred kojom se nalazi još puno izazova i ozbiljnih zadaća pa je iznimno važno da su vlasti doista posvećene procesu euroatlantskih integracija taj je proces veliki test za državu kosovo ali i za europsku uniju koja mora pokazati liderstvo i optimalnu razinu zajedničke vizije država članica kad je riječ o našem europskom dvorištu. u kontekstu kosova tu prije svega mislim na međunarodno priznanje. koliko smo mi doista iskreni prema kosovu kada je riječ o njihovoj europskoj perspektivi ako neki od nas još uvijek ne priznaju ni samo postojanje ove države? sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nije ni prvi ni najvažniji korak na europskom putu kosova. taj ključni korak je međunarodno priznanje od strane svih država članica pa ovim putem pozivam one koje dosad nisu priznale kosovo da to konačno učine. Gospodin jedna minuta, izvolite. Zahvaljujem. Ove godine e, e, e, zapravo Vijeće Ujedinjenih naroda je napomenulo na svojoj skupštini da je Kosovo to koje se trenutno nalazi na putu prema Europskoj uniji. A Kosovo je u ovom trenutku u e, srcu e, e, Srbije i sada nakon toliko godina kasnije, 17 godina kasnije, nakon sukoba između Srba i Hrvata, nakon zapravo sprečavanja da svi potomci Osmanskog carstva dođu do Europe, ono što smo postigli, a to je sporazum o e, slobodnoj trgovini, ali to je zločin jer Kosovo na kraju nije zemlja. Ne smijemo zaboraviti e, sve te zločine e, komunista, te Tita koji je iskrivljavao povijesnu stvarnost i koji su pretvorili zapravo Kosovo u, u jednu vrlo čudnu situaciju. Također ne smijemo zaboraviti i da se tamo događa nešto što pogoduje Albancima, a to je da se tamo pokušava, pogotovo na, e, da se tamo pokušava napraviti slična stvar kao i sa sjeverom Cipra. Zahvaljujem, a sada imate e, za jednu minutu gospodina Fransuliku, izvolite. Sve ove zemlje iz ovog područja Zapadnog Balkana jednog će dana pristupiti Europskoj uniji, a to je u interesu Europske unije i svih ovih zemalja. Čestitao bih gospođi Mogherini na ovom povijesnom sporazumu koji je ispregovarala prošle godine u kolovozu između Srbije i Kosova, a čiji je cilj potpuna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Međutim, Beograd nije priznao neovisnost Kosova, a dame i gospodo, još uvijek ima pet europskih zemalja koje koje još nisu priznale e, samostalno Kosovo. Ovaj mehanizam e, koji bi sada trebao početi funkcionirati je mehanizam sui generis koji omogućava približavanje Kosova Europskoj uniji. Europska komisija i države članice vjerojatno moraju iznaći način na koji će početi E, pristupne pregovore, a da pritom ne postoji e, priznanje od strane svih država članica. E, Priština naravno mora voditi borbu protiv organiziranog kriminala. Govorniku je isključen mikrofon. Dragi kolege, sada smo došli do postupka Catch Eye. Slušao sam e, ovu zbilja duboku izrelu raspravu. Ono što je važno reći da podržavam e, razvoj e, Kosova kako bi ljudi imali veći standard života i nadamo se da će se ovaj sporazum zbilja i i stvoriti također e, trgovinske, jače trgovištke odnose i bolji standard za ljude. Kad e, govorimo, dolazimo s drugog e, znači kraja Europe, zapadne obale, mi smo od 73. zbilja puno profitirali od Europske unije i ne bismo željeli napustiti Europu bez obzira na naše prijatelje iz Ujedinjene kraljevine. E, Kosovo je regija koja u svakom slučaju će profitirati od ovog sporazuma kako bi se stvorila stabilnost i kako bi se provele unutarnje reforme. Hvala. A sada gospodin e, Sanji koji ima riječ. Hvala, hvala puno na ovoj prilici, gospođo predsjednice. Sporazum o stabilizaciji i pridraživanju... To su učinkoviti instrumenti u našoj politici susjedstva. Stabilnost i demokratski razvoj ovih regija je izuzetno važno i zbog toga moramo dati priliku Kosovu uključujući i perspektivu perspektivu e, e, liberalizacije viznog režima. No, postoje preprege tom postupku jer pet država članica Europske unije još uvijek nisu e, priznali Kosovo kao neovisnu državu. To je prilika za te države članice da usklade svoja stajališta Dijalog između Prištine i Beograda je nešto izuzetno važno u tom kontekstu. Hvala vam. Zahvaljujem. E, gospođa voorzitter dank zahvaljujem predsjedateljice zahvaljujem eh, eh, povjereniče. izvješće eh, gospođe Lunaček se tiče sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je iznimno važan. to je prvi važan korak prema približavanju kosova europskoj uniji te zaslužuje našu podršku. E, uskoro ćemo raspravljati također i o e, produženju ovog trgovinskog sporazuma nakon 2015. godine. Ako su stvari dobre, to treba tako i reći. Dakle, ako postoje koraci prema naprijed, onda ćemo Kosovo podržavati sve dok to društvo ne postane društvo napretka i slobode. Kolega Šolter. Hvala e, Tudi sam se Zahvaljujem. Ja također želim zahvaliti izvjestiteljici Lunaček na izvrsnom poslu koji je obavila i na trudu koji je uložila u izradu tog izvješća. E, smatram da je ovaj sporazum o e, stabilizaciji i pridruživanju od iznimne važnosti to je prozor prema svijetu za Kosovo koje je u proteklih nekoliko desetljeća pretrpjelo vrlo, vrlo teške trenutke. Ovaj sporazum znači otvaranje vrata e, prosperitetu, trgovini, E, liberalizaciji viznog režima i to je sporazum koji e, će zasigurno stvoriti dovoljno prostora za razvoj energetske infrastrukture te će ponuditi rješenja za e, okolišna pitanja koja se ne smiju zanemariti kad je riječ o Kosovu. Nemojmo zaboraviti da Kosovo također je vrlo važan čimbenik za stabilizaciju te regije, a to je također odgovornost Europske unije. Zahvaljujem. Na kraju ovog postupka spontanog javljanja za riječ, kolega Olmajer. Zahvaljujem. Nije nikakva tajna da većina naših građana najveću prijetnju za Europu vidi u militantnom islamu. Ukoliko bismo o tome vodili računa, onda bi to bilo sadržano i u ovom izvještaju. U Švicarskoj je u e, novinama stoji pitanje hoće li Kosovo biti prva islamska država u Europskoj uniji. I također se navodi da Saudijska Arabija ondje provodi najveće investicije. jer tu moramo voditi računa o svemu što čini Saudijska Arabija, a to će onda biti trojanski konj u Europskoj uniji. E, što se mora dogoditi kako bismo bili svjesni ove opasnosti? Stoga smatramo da je ovaj sporazum o pridruživanju, a i potencijalno pristupanje iznimno opasno. Zahvaljujem. Ovime zaključujem postupak spontanog javljanja za riječ. Dajem sada riječ e, povjereniku gospodinu Hanu. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Časni zastupnici, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova je važan korak prema e, Europi, Kosova i to je izuzetno e, važno, znači isto tako za Zapadni Balkan. Potrebno je pokazati da cijela regija e, dijeli i istu budućnost, iste vizije, istu perspektivu. To se pokazuje u okviru jasne perspektive, europske perspektive, a također u tom smislu treba e, dijeliti europske vrijednosti, a treba doći do jasnog razilaženja između e, države i e, religije nakon implementacije e, ovaj sporazum po sporazumu će trebati neko vrijeme da se provede na način da se e, na ovim e, osnovama kojima je dogovoren da se to utjelovi u djelo no nema nikakve sumnje da će sporazum e, e, potaknuti znači taj osjećaj pripadnosti koje e, drugi u regiji dijele da će također stvoriti i okvir Kosovu što se tiče njegovih aspiracija te također okvir za slobodu mir i napredak u okviru ove rasprave želim e, također pozvati i vladu i opoziciju u Kosovu da se nađu e, u okviru pregovora i da nadiđu svoje razlike. Možemo reći da je vremena previše prošlo, a e, Kosovo si takvo vrijeme ne može priuštiti. Duguju to ljudima te trebaju pronaći pravo rješenje. U svakom slučaju ćemo računati i dalje na podršku ovog doma da pomogne Kosovu u naporima na putu prema Europi. još jednom vam hvala. Hvala lijepa gospodine povjereniče. E, na kraju rasprave ponovno gospođa Lunaček, dvije minute, izvolite. Hvala lijepa, prijeći ću na engleski. E, povjereniče, dragi kolege. Želim svima zahvaliti i onima koji dolaze iz država koji nisu priznali Kosovo, znači na podršci ovom sporazumu o stabilizaciji i pridaživanju. To je važan korak, kao što sam već rekla. Želim se e, znači obratiti jednom od nepodrživača iz GUE-a i želim ga ispraviti jer e, možemo reći da je zbilja vrijeme da Kosovo postane dio Ujedinjenih naroda i organizacija. Želim završiti sa dvije stvari. Želim se znači vratiti na ovo davanje počasti Ibrahimu Rugovi, e, Rugovi. To je borba koju moramo nastaviti. Želim također e, pozvati opozicijske stranke u parlamentu Kosova da se zbilja vrate na posao, da zasuču rukave i da ne blokiraju rad samog parlamenta. Oni u svakom slučaju imaju svoje mjesto u najmlađem parlamentu na europskom kontinentu. Želim eh, također reći nešto eh, različito što je dobra vijest za Kosovo. Prošli petak Kosovo je proizvelo kratki film i po prvi puta je bio nominiran za e, znači e, nagradu akademije radi se o kratkom filmu o dvije, dva e, dječaka koji zajedno žive i željela bih da taj kosov film iz Kosova dobije drugog nagradu akademije za najbolji kratki film. Hvala. Hvala lijepa gospođo Lunaček. Ovime zaključujem raspravu.